Kolegice i kolege, sjednica parlamenta prekinuta 13. ožujka 2014. E, se nastavlja danas. Međutim, tu u e, Briselu dvije godine nismo radili zbog problema s krovom, odnosno s vodom. Može se na fotografijama vidjeti koliko je problem bio težak, a isto tako, ako mi dopustite, radovi su izvrsno objavljeni. A htio bih se naročito zahvaliti općoj upravi za infrastrukturu i logistiku što je na tako savršen način izvršila radove. Zapisnik prethodne sjednice je e, raspolaganju. Ima li prigovora? Nema. U tom slučaju se zapisni s prethodne plenarne sjednice.